zapisnika nekakvu pritužbu ili napomenu, nije slučaj. Paulina Kolavska-Bobinska je od 3. prosinca e, imenovana ministricom znanosti u Poljskoj, a Rafal Batkovski ministrom digitalizacije, za digitalizaciju. Oboma čestitam na toj imenovanju. A njihova oslobođena mjesta u Europskom parlamentu će biti već popunjena odbor za pravne poslove na svojoj sjednici 26.11